savjetnici, počeli smo. E, Viktor, prozvala sam te nehotice. Odluke koordinara 21. E, studenog. E, to smo vam poslali. Ako nema prigovora, usvojit ćemo ih. Svraćam vas pažnju na sljedeći e, atelje našeg odbora, sastanak sa odborom regija, financiranje čistog prometa, uloga gradova i regija, 4. prosinca. Rasprave će se e, fokusirati na e, infrastrukturu infrastrukturu i autonomni transport, to jest automatizirani transport, promet. Dobili ste u e-mailu eh, privremeni dnevni red. E, savjetujem vam da dođete na taj sastanak. Otvaram glasanje. Imamo test. Imamo li kvorum? Gospođa Majsner, imate riječ. Prije no što počnemo s glasanjem, htjela bih se požaliti da naši interesi zastupnika nisu tako važni kao drugih. E, mislila sam da će e, drugi otići do 10.30. Zbog tehničara da moramo na, svi napustiti salu, mislim da to nije u redu. E, to se već jednom dogodilo E, jako se velikodušno postupalo s vremenom. E, izvjestitelji u sjeni su se sastajali. E, mislim da ne smijemo biti građani drugog reda kao zastupnici i zastup. Dragi kolege, čujem vaše primjede. Čula sam što ste rekli. Ali ako počinjemo u pola 11, to nije zbog mojeg pjačera, već zbog toga što neki nisu bili ovdje. Neki mnogi zastupnici su otišli pa nismo imali kvorum. Ne možete mi predbacivati da ne počinjem glasanje ranije od 10.30. Tako je e, napisano u vašim dokumentima. Počinjemo s glasanjem imamo e, dovoljno e, zastupnika i zastupnica. Imamo kvorum. Počet ćemo glasanjem o prijedlogu uredbe zajednička pravila za obavljanje zračnog prijevoza u, prijevoza u zajednici. Klaudija Tapardel je izvjestiteljica. Otvaram glasanje. Pojmenično glasanje. Le vote est Zatvaram glasanje. Bravo, gospođo Tapardel. Izvještaj je usvojen. Idemo dalje. E, izvještaj e, gospodina Vima van den Kampa, autonomna vožnja u europskom prometu. Jeste li spremni? Idemo. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 34 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, uzvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo kompromis 4. Da, glasamo. Otvaram glasanje. Kompromis 4. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Idemo izravno na e, Juri 11. E, Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. ITRE 17B e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Juri 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 80 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera. 80. Amandman 80. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvojeno, jednim glasom više. Idemo iznova. Donc, si ça marche pas, ça marche. Ako to ne funkcionira, ne funkcionira. 80 amandmana, 80 smo usvojili. E, kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 87 e, e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno usvojeno. Naslov 7 za, protiv, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 105 amandman 105 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A 106 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 sa, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I 11 za, protiv, suzdržani, nije jasno. ITRE 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odbijeno. 114 e, za, protiv, suzdržani. Nije jasno. Mislim da je odbijeno. 114. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Gledam glasove. Odbijeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Juri 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Juri Itre 9 za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijeno. Provjera. Itre 9. Zatvaram glasanje. E, rekla sam vam odbijeno. Amandman 102 za. Oprostite, 122. Zašto ste to tako zlobni? E, za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kakva šteta. E, kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo 125 amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. 126 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 100 182 za protiv usvojeno 127 e, za protiv suzdržani usvojeno 128 e, za protiv suzdržani usvojeno 129 za protiv suzdržani nije jasno e, provjera 129 otvaram glasanje zatvaram ga usvojeno Idemo 131 za, protiv, suzdržani usvojeni. 132 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 135 za, protiv, suzdržani usvojeno. 136 za, protiv, suzdržani usvojeno. 137 za, protiv, suzdržani, usvojeno 138 za, protiv, suzdržani, usvojeni. E, kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo 146 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 143 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 144 za, protiv suzdržani usvojeno. 145 za, protiv suzdržani odbijeno. 148 e, za, protiv suzdržani odbijeno. 149 e, za, protiv suzdržani nije jasno. 149 provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno s jednim glasom više. Idemo. Kompromis 18. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 157. E, usvojeno. 160 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 161 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 162 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 168 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 159 eh, eh, usvojeno. 163 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 119 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 165 e, odbijeno. Provjeran. Sto, provjera 165. Je ferme le vote. Et c'est rejeté. Odbijeno. 164 za za protiv suzdržani usvojeno itre 5 za protiv suzdržani usvojeno itre 16 e, za protiv suzdržani odbijeno kompromis 19 za protiv suzdržani usvojeno idemo na kompromis 20 za protiv suzdržani usvojeno 21 za protiv suzdržani usvojeno 22 za protiv suzdržani usvojeno 183 100, e, za protiv suzdržani 184 e, za protiv suzdržani odbijeno imko 9 za protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, Juri, e, uvodna izjava A, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Itre, uvodna izjava A, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Itre, e, uvodna izjava B, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 za, provjera. Amandman 12, provjera. Amandman 12. Zatvaram glasanje. Imate pravo, odbijeno je. Amandman 13. Za. Amandman 13. Za. Protiv suzdržani usvojeno. Amandman 14 za. Amandman 13 provjera. Otvaram glasanje. Mislim da je usvojeno. Zatvaram glasanje. Da, usvojeno je. Amandman 14 za, protiv, suzdržani usvojeno amandman 15 e, za protiv suzdržani usvojeno amandman 16 za protiv suzdržani usvojeno amandman 17 za protiv suzdržani odbijeno kompromis 25 želite li provjeriti amandman 17 ne da amandman 17 otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na uvodnu izjavu F. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, uzvojeno 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno, kompromis 26 za, protiv, suzdržani, uzvojeno. Juri, e, e, uvodna izjava B, za, protiv, suzdržani, usvojeno. I tre, e, uvodna izjava D, za, protiv, suzdržani, odbijeno. I tre, Uvodna izjava E za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada glasamo za cijeli izvještaj. U, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno sa 33 glasa e, za, 3 protiv, jedan suzdržani. Čestitke. Sada idemo na izvješće e, Mejer. Zajedničke tužbe za zaštitu zajedničkih interesa potrošača. Jeste li spremni? Amandman 31. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 32. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Mislim da je usvojeno. Da, usvojeno je. Gospodin Rovozalon, izgubili ste se. 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno blok A za, protiv, suzdržani. Netko ne sudjeluje u glasanju izgleda. Usvojeno. 35, 35, amandman 35. Ko je za, protiv, suzdržani, odbijeno? Amandman 9 za, protiv, suzdržani odbijeno 37 za protiv suzdržani usvojeno 308 za protiv suzdržani odbijeno blok B za protiv suzdržani usvojeno e, amandman 40 za protiv suzdržani odbijeno 41 za protiv suzdržani odbijeno 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48 za, protiv, složeno je. 48. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dva identična amandmana za, protiv, suzdržani, odbijeno. Blok C za, C protiv, suzdržani, odbijeno. Blok D za, protiv, suzdržani usvojeno. Blok E za, protiv, suzdržani usvojeno. Blok F za, protiv, suzdržani odbijeno. Blok G za, protiv, suzdržani usvojeno. Idemo ravno na 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbi. Blok H za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 60 za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 15 za? Protiv? Suzdržani usvojeno. E, blok E i, oprostite, za, protiv, blok I Blok i... gospodine Kramer, još nismo to izglasali. Nisam još rekla kakav je rezultat. Mm. Otvaram glasanje za blok I. Blok I. Zatvaram glasanje. Usvojeno. dobili ste karton. 65 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Odbijeno 68 gospodine Geller. 70 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 71 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 73 za, protiv, suzdržani, usvojeno 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno blok J za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera. Otvaram glasanje o J. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Plus 21 glas. Blok K. Za. Otpada. Ne razmatra se. Dva identična amandmana za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera, gospođo Anderson. 77 i 78 glasamo. Od, zatvaram glasanje. Čak i ako ne glasaju, zastupnici mogu tražiti provjeru. To je po našem poslovniku tako. Usvojeno. Idemo. 9, 80. za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 81 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 82 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Jedan e, se ne razmara, amandman četiri, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ne razmatramo pet, idemo na šest, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sedam, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Osam, za, protiv, suzdržani, odbijeno. I sada glasamo za cijeli tekst, elektronički glasamo. Zatvaram glasanje. 21 za, 14 e, protiv, 1 suzdržani. Izvješće je izglasano, usvojeno. I sada zadnje glasanje. Glasat ćemo o, o izvješću gospođe Tapardel. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslove za korisnike e, usluga. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 97 e, e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 6 za, želite 97 ponovno glasamo elektronički. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis šest. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na amandman 101. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 102 za, protiv, suzdržani. Nije jasno. Glasamo elektronički 102. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 103 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 104 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 105 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 106 za, Želimo provjeru. 105. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 105 je odbijen. 106 za, protiv, suzdržani, usvojeno 107 za, protiv, suzdržani, usvojeno 109 za, protiv, suzdržani usvojeno idemo e, na 110 za protiv suzdržani odbijeno kompromis 7 za protiv suzdržani usvojeno amandman 113 za gospodine Piper gospođo Virkinen hvala Nemamo puno glasanja više pažnju. 113 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 114 za. Oprostite. E, Na. 116 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 114 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 114 15 za, protiv, suzdržani, e, usvojeno 117 za, 115 provjera. Glasamo za 115 elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 117 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 118 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno 100, provjerit ćemo 10, e, amandman 10. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 119 za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Glasamo elektronički. 119. Da, sada je jasno usvojeno. Zatvaram glasanje. Jasno je, potpuno je jasno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 125 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 145 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 155 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 158 e, za, protiv, odbijeno. E, kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 163 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 165 za protiv suzdržani usvojeno 166 166 za protiv suzdržani usvojeno 167 za protiv suzdržani usvojeno 160 167 otvaram glasanje zatvaram glasanje odbijeno. Bilo je tjesno. 168 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 169 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 170 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 171 za, protiv suzdržani usvojeno 172 za protiv suzdržani odbijeno 173 za protiv suzdržani odbijeno amandman 22 za protiv suzdržani usvojeno dva identična amandmana za protiv suzdržani usvojeno 175 za protiv suzdržani odbijeno amandman 24 za protiv suzdržani usvojeno 176 za protiv suzdržani usvojeno 25 za protiv suzdržani usvojeno amandman 26 za protiv suzdržani usvojeno 27 za protiv suzdržani e, suzdržani usvojeno kompromis 15 za protiv suzdržani usvojeni amandman 30 za protiv suzdržani usvojeno 31 za protiv suzdržani provjera otvaram glasanje zatvaram ga Odbijeno. Trišt jedan za, protiv, suzdržani. Provjera. Provjera. 31. 31. Zatvaram glasanje. Odbijeno. dva za, protiv, suzdržani, nije jasno. 32, gospodine Marinesku, 32. Nije jasno, otvaram glasanje. 32. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 33 za, protiv, suzdržani. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Teško mi je danas. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 181 e, usvojeno. 198 e, e, odbijeno. 193 za, protiv, suzdržani. Elektronički. 193 provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 193 usvojeno. Amandman 37 za, protiv. Suzdržani usvojeno. 102 identična za, protiv, suzdržani usvojeno. 195 kompromis 17 za suzdržani usvojeno amandman 200 za protiv suzdržani odbijeno amandman 41 za protiv suzdržani odbijeno 201 za protiv suzdržani mislim da je usvijeno, ali provjera 201 201 zatvaram glasanje usvojeno 42 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman, provjera. 43. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Vidjela sam usvojeno. 202 za protiv suzdržani usvojeno 203 za protiv suzdržani usvojeno provjera 203 molim vas Zatvaram glasanje. Usvojeno. 204 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 205 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40... Provjera 44. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Uzvojeno. 46 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Provjera. 46. Provjeravamo 46. Otvaram glasanje 46. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Osjetila sam to. 206 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 207 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 207 provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani. Mm, evo. Otvaram glasanje provjera. 47. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 208 za protiv, suzdržani, usvojeno. Dva identična za, protiv, suzdržani, usvojeno. Otvaram glasanje za dva identična. Vi mi ne vjerujete danas, gospodine Van den Kamp. Kažem vam da je usvojeno. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 211 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 212 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dva identična za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ove se ne razmaratne. 49 za protiv, suzdržani, odbijeno. 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera. 51. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera. 53, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 54 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani, uzvojeno. 56 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 58 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera. Amandman 1. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno, a dva identična za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis dva za, protiv, suzdržani, usvojeno, idemo na 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno, tri identična za, protiv, suzdržani, odbijeno Provjera. Ova tri identična amandmana se provjeravaju. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Gospođo Tapardeli, imali ste pravo. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 82 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 86 mm, e, e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 87 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 88 za, protiv, suzdržani, Suzdržani? Nije jasno. 88 provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 89 za, protiv suzdržani. usvojeno 90 za, protiv suzdržani. usvojeno amandman 91 za, protiv suzdržani usvojeno. Sada glasamo za izvještaj elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 34 glasa za, velikom većinom je izvještaj izglasan čestitke izvjestiteljici. A sada idemo i sa razmjenom mišljenja sa gospodinom Majlanom. Tko će mi se pridružiti ovdje za stolom? Allez, nous commençons s'il vous plaît. Pour notre dernier point à l'ordre du jour. A sada posljednja točka dnevnog reda, čast mi je. Hvala. Malo poštovanja za našeg e, uzvanika. Dakle, poštovanje mi je danas e, ovdje ugostiti gospodina Branena. Kao što znate, on je novi glavni direktor Eurokontrola od ove godine. Smatrali smo da bi bilo korisno da nastavimo s eurokontrolom dijalog koji smo započeli prije puno godina i radujem se što ćemo s njim danas govoriti o upravljanju zrakoplovnim prometom. Vidjeli smo da se stalno povećava volumen e, takvog zrakoplovnog prometa, a to je kada se to eh, ukombinira s problemima financiranja infrastruktura koje je stare, postavlja se pitanje budućnosti upravljanja eh, tim zrakoplovnim prometom u Europi. Imate tri minute, recite nam eh, što vi vidite E, kakve će biti posljedice tog povećanja broja e, letova i volumena zrakoplovnog prometa. Dakle, sada imate riječ, izvolite, deset minuta, izvolite. Hvala, Hvala dame i gospodo. Eh, jako cijenim eh, vaš poziv, a svrha današnjeg, eh, današnje prezentacije je da kažemo zastupnicima u Europskom parlamentu parlamentu što se događa sa zrakoplovnom kontrolom. Već sam vidio E, da e, ste malo nestrpljivi, ali malo e, se strpite da vam dam glavne informacije. Aurokontrol ima središnju ulogu u upravljanju zračnim prometom. Imali smo 11 milijuna letova ove godine, a trebamo integrirati mrežu, isto tako prikupiti pristojbe ATC-a. Imamo isto tako letove preko Belgije i Nizozemske. Mi, smo, mi koordiniramo E, civilno, i vojno zrakoplovstvo. Isto tako doprinosimo Europskoj agenciji za obranu i ostalim e, agencijama. Imamo 41 državu članicu, ali još dvije koje su e, poludržave članice, recimo kao aranžman koji imate sa Norveškom ili Izraelom. Dakle, imaju sva prava, ali nemaju pravo glasa. Vjerojatno znate da postoji inicijativa od 2004. jedinstvenog jedinstvenog europskog e, neba kako bi e, nebo ne bi bilo rascjepkano. E, ukupni trošak godišnji ovog sustava je 10 milijardi E, eura. E, to e, plaća Airlines kao pristojbe ruta, a to prikuplja Eurocontrol. Ako pogledate sustav u Europi, vidjet ćete da imamo jedan sustav gdje imamo 42 centra za zračnu kontrolu i 11 milijuna letova. U SAD-u ima 23 takvih centara i 15,7 milijuna letova. Znači da je pitanje fragmentacije u Europi nešto što ga čini manje manje produktivnim i učinkovitim od američkog sustava, iako postoje razlike, ali ako pogledamo slični e, opseg nismo jako učinkovit. Ako pogledamo samo e, kašnjenja ovoga ljeta s kojima se su susrele, dakle do 18. studenog imamo 9,9 milijuna letova ove godine. To je povećanje od 3,7%. 50. godinu za redom imali smo jako velika povećanja. E, cilj koji je postavila komisija za kašnjenja, a to je sveukupni e, cilj e, podijeljen sa svim kašnjenjima 1,86 minute po letu. Dakle, četiri puta smo premašili cilj, a govorit ću vam nešto i o putnicima Dakle, kada bi vam, kako bih vam dao veliku sliku 2018. Naši, e, naša kašnjenja su se podvostručila od prošle godine. E, kašnjenja sa kapacitetu sa 71% e, viša, kašnjenja zbog osoblja 187 puta viša, a isto tako imali smo u Marseju i slično kašnjenja koja su narušila operacije posebno iz Barcelone i iz Španjolske. E, brzo ću vam dati jedan primjer. Ako pogledate subotu 28. srpnja, u 17 e, sati vidjet ćete da toga dana ako letite od Newtona i pokušate ići u Carrefour ne možete to nikako. E, postoje toliko, e, imamo vremenska, vremenske probleme, štrajkove, osoblje i imali smo situaciju kada sustav nije mogao funkcionirati. I imali smo regulacije mreže, 461 regulaciju mreže i E, zato trebamo centralizirani sustav upravljanja. Ako pogledamo prošlu godinu imali smo 9,3 milijuna minuta kašnjenja, a ove godine 19,6 milijuna. Dakle, gotovo dvostruko lošije. Dakle, ATC je kao džep. Možete stalno stavljati vodu u njega, ali na kraju ćete e, i na kraju će ta voda početi izlaziti iz te šalice. Dakle, E, taj problem nije svugdje. Dakle, taj problem se uglavnom usredotočuje na Francusku, 31,8% kašnjenja, Njemačku 26%, a ostatak je podijeljen između Španjolske, Austrije i tako dalje, Ujedinjene kraljevine i sl. Međutim, postoje velike zemlje kao Italija koji nemaju kašnjenja i velike zemlje kao Poljska koje nemaju kašnjenja. Zato se radi o e, zapravo središnjem dijelu Europe koji je postao zasićen ako pogledamo utjecaj na e, putnike, onda vidimo kada pogledamo e, zrakoplovne kompanije ATC-a, ako uzmete glavnu, najveću Ryanair, 30% e, svih, svih letova Ryanaira kasni zbog i to oko 22 minute. Ako pogledate Air France, još uvijek je 20% svih letova koji kasne barem 20 minuta, ali to je samo jedan element kašnjenja. Prosječno kašnjenje je 49 minuta i zato ono što kažem zastupnica, jedan od tri letova će kasniti i kada postoji kašnjenje onda će to biti najmanje 49 minute a to je zaista neprihvatljivo. Imamo situacije gdje smo pogledali iste brojke prošle godine i bilo je 19 minuta. Dakle, radi se o e, tome da e, e, to prekoračuje. E, morate se sjetiti da sustav plaćaju zrakoplovne kompanije. One plaćaju 10 milijardi godišnje i jednostavno je to pogledati. Ako pogledate e, Ryanair i čartere, EasyJet, Lufthansa, British Airways, e, Turkish, vidite da postoji značajan broj ljudi koji e, to plaća. Ne postoji nedostatak e, novca u zračnom prometu, a on se ne učinkovito, učinkovito ne raspoređuje. Dakle, mi trošimo jako mnogo novca na to. Dakle, imamo 11 milijuna letova ove godine, to je povećanje od 3,7%. Ukupni putnici su bili 1,2 milijarde, to je povećanje od 6%, što znači da zrakoplovne kompanije imaju više putnika. E, broj putnika e, kojeg je pogodilo kašnjenje je povećano na 347 milijuna e, putnika, 31% više, ako a ukupna, ukupna kašnjenja 19,6 milijuna, to je 111% i to je razlika od prošle godine. Dakle, učinak na europsko gospodarstvo trebamo sagledati. Trošak kašnjenja je 14,5 milijardi, što je povećanje od 26%. E, trošak e, e, ukidanja letova 3,4 milijarde, to je više 38%. Ako pogledamo ukupni trošak za europsko gospodarstvo kašnjenja upravljanja zračnim prometom, to je 17,9 milijardi, od koji je upravljanje zračnim prometom e, dio toga. Dakle, imali, to je pogodilo 347 milijuna putnika, dakle plus 31%. E, međutim, jako dobro smo e, poboljšali po 2,2% uspješnost vezanu za zaštitu okoliša korištenjem nove opreme i to je imalo jako veliki učinak. Međutim, realnost je da ove E, godine ovog ljeta je Eurocontrol pokrenuo e, e, centralni sustav koji je spasio 5 milijuna minuta kašnjenja. Međutim, ono što trebam reći je da je ovo okolišna katastrofa. Mi ne stvaramo kapacitete jer tražimo od aviona da duže lete i niže lete. Dakle, ako letite na 1,0, a to je 2000 stopa, e, jako mnogo e, povećavate sagorjevanje goriva i zato se trebamo reorganizirati jer ako tako nastavimo nećemo postići ciljeve. Dakle, e, poruka koju šaljem parlamentu za 2019. je da kapacitet kojim se suočavamo je statičan. Njemački veliki e, zrakoplovni promet je e, veći. E, mislim da mislimo da će kašnjina biti još gora nego 2018. i jednostavna matematika više ne funkcionira i stvari će se pogoršati. Za sljedeću godinu smo pokrenuli nekoliko mjera. Nekoliko mjera koje sagledavaju da na neki način spriječe kašnjenja. Ali mi trebamo potporu, imamo potporu potporu e, odbora za upravljanje mrežama. Međutim, to se neće promijeniti jer trebamo temeljne reforme sustava. Gospodin Marinesko, e, naš SES 2 ili SES 3 koliko god da zovete, E, to treba podržati. Trebamo e, provesti temeljne promjene u sustavu jer ono što činimo u ovom trenutku je e, samo se igramo sa površnim stvarima. Dakle, moramo pogledati NSP-ove, zrakoplovne kompanije, dakle sve skupine moraju raziti skupa. Pokazat ću vam sada koji je bilo, kako je izgledao najgori dan. To je bio e, petak 7. E, e, rujna 2018. To je 7 ujutro i vidite da u 7 ujutro što se događa? To se događa cijeli dan. Imamo letove iz Turske, iz Zaljeva, ali dio, ovaj središnji dio Europe je žuti cijeli dan.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 what this will look like in 12 years time. sada smo napravili projekciju kako će to izgledati za 12 godina sa povećanjem od 1,9% svake godine. Do 2030. godine ovako će izgledati zračni promet u Europi. Ono što želim reći zastupnicima u parlamentu je da sadašnji sustav ne može 50.000 letova s njima upravljati. To će e, ograničiti gospodarstvo, mobilnost, ne možemo to učiniti i zato smo na rubu i trebamo temeljne reforme koje predlaže gospodin Marinesku da e, i trebamo potporu komisije. Dakle, na kraju želim reći da trebamo potporu parlamenta da e, da potporu kao i od rumunjskog predsjedništva. U Eurokontrolu postoji pet stvari koje moram reći treba postojati veća i e, veći kapacitet e, van europske mreže. Dakle, oni već imaju taj sustav u Sjedinjenim državama, mi ga moramo donijeti u Europi. Ne možemo pojedinačno upravljati Europom, moramo organizirati zračni, zračni prostor i moramo mijenjati e, programe uspješnosti kako bi mjerili tu uspješnost i nećemo dobiti rezultate osim ako platimo za to, ako imamo rezultate. Moramo financirati sesar tehnologije, ali isto tako e, input ANSP e, poslovnih subjekata. Dame i gospodo, hvala lijepa. Hvala na ovoj prezentaciji. Moram reći da e, nas je malo Uh, uplašila. U svakom slučaju mene jest, jer pitam se hoćemo li znati uh, uhvati se u koštac sa tim povećanjem volumena uh, letova, a pri tome uzimajući u obzir sve izazove koji idu uz to. Gospodine Marinesku, imate riječ, otvaram raspravu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, hvala vam lijepa, gospodine Brennan. Ovo je drugi put što vidimo ovu prezentaciju, prvi puta se sjećam da je bilo nevjerojatno. Za mene ste vi prvi glavni direktor Eurokontrole koji je došao u parlament i koji nam predstavlja istinu, realnost. Dakle, stvarnost onakva kakva je. Hvala vam lijepa na ovome, zato što je to izuzetno važno. Važno je da svi znaju što se događa i činjenica da ne možemo nastaviti na isti način. To je vrlo jasno. Čak i za NSP-ove i oni shvaćaju da će biti izuzetno važno za godinu dvije e, da to funkcionira. Vrlo dobro znate, naši kolege možda ne znaju, ali prije dvije godine sam predložio jedno istraživanje, jedan pilot projekt, dakle nova arhitektura zračnog prostora. Sada su tu zaključci, prije dva dana smo ih predstavili i to će biti e, konačno odobrenje kluba koje je organizirala komisija, dakle to je jedna skupina koja je organizirala komisija i to će biti odobreno u travnju. Međutim, zaključci su nevjerojatni. To je nešto vrlo, vrlo dobro. Nisam očekivao da će biti tako dobro. Neke organizacije sa nekom organizacijom i ne prevelikim izmjenama možemo dobiti 30% e, e, veći kapacitet, a u budućnosti sa tehnologijama interoperabilnosti negdje do 2025. mogli bismo imati i do 50%, možda mnogo više od 50%, a to je nešto što trebamo sada, to je vrlo jasno. Gospodin Brennan vam je predstavio situaciju Znate da postoji ZEST2 plus kojeg blokira e, vijeće jer je Gibraltar sada mislim ne znam možemo li reći da taj problem još uvijek postoji ali e, ja sam predložio taj pilot projekt ali to je blokiralo vijeće gospodine predsjedniče sa jedinstvenim europskim nebom bez ikakvog troška možemo smanjiti 10% emisija. Bez troška. Samo tako da organiziramo stvari. Dakle, moja je želja da uzmemo te zaključke istraživanja, da to e, stavimo u sestu plus i da za par mjeseci imamo novu uredbu. Jer ako to ne činimo sada, to će biti tek 2024. a to će biti prekasno jer će komisija to povući. To je već učinila sa stotinama uredbi. Dakle, to će biti onda novi projekt, nove komisije 2020. i onda će to biti prekasno. Do tada će doći do velikih problema. I posljednje što ste spomenuli, gospodine Brennan, je program e, e, uspješnosti. Što se mene tiče, mislim da je on bio jako dobar. Povećane su pristojbe za rute, međutim mislim da sad opet moramo promijeniti stopu. One se moraju e, temeljiti na pruženje kapaciteta. A pruženje kapaciteta treba platiti jer to je stvarnost s kojom se suočavamo. To je prva stvar koju trebamo. Puno vam hvala još jednom jer je to bila jako dobra prezentacija. Hvala što ste došli i što ste pokazali kakva je stvarnost i možda zajedno možemo e, do izbora doći do dobrog zaključka za europski zračni prostor. Hvala lijepa. Hvala gospodine Marinescu. Gospođa Foster, i vi želite uzeti riječ. Hvala vam lijepa. Eamon Brennan, što ste došli u parlament. Mislim da je vaša prezentacija vrlo izravna, također ju je e, vrlo lako shvatiti za nas zastupnike. Nedavno smo se susreli i dotakli svih ovih tema. Kao što ste točno rekli, a gospodin Marinesko, Marinesku isto, mislim da svi jednako razmišljamo o tome što trebamo učiniti u budućnosti zbog pritiska koje će se nastaviti. Ali slažete li se sa mnom da iako tehnologija igra veliku ulogu i gledamo i na uredbe i što god će se dogoditi u budućnosti, to je samo dio rješenja. A ne samo zbog toga jer jedna od ključnih stvari koje ste rekli je da će trebati postojati mnogo veća suradnja između zemalja, ne samo država članica Europske unije, jer naravno vi eh, pokrivate mnogo više zemalja nego eh, Europsku uniju, ne? Slažete li se da i oni moraju poboljšati prekograničnu suradnju i eh, ugraditi to ono što vi radite? Isto tako shvaća da NSP E, je i pružatelji e, prometa s kojima e, stupate u ugovore zapravo ne poštuju te ugovore, bilo da se radi o slotovima ili onome što se događa u njihovim zračnim lukama. Možete li to pojasniti jer znam da imate velike probleme. A to je problem na razini države članica. I konačna stvar, slažete li se da s obzirom da imamo sve sve te tehnološke i ostale probleme, jedan od najvećih pritisaka koje imamo, a to je opet u nadležnosti država članica, je nedostatak kapaciteta E, u e, stvari samih e, pista. Nemamo dovoljno pista i ako pogledamo, imamo i mi na Hitrovu i u Jedinome kraljevstvu gdje još uvijek nakon 20 godina razgovaramo o tome trebamo li treću pistu, a to je jedan od najučinkovitijih zračnih luka. A to onda stvara naravno jako velike probleme. Dakle, trebamo li razgovarati s nacionalnim vladama kako bi e, uzeli u obzir i poboljšanje infrastrukture koje će onda pomoći i izgaranju goriva i ostalih stvari koje utječu na okoliš kako bi zaista e, ovo ostvarili. Zato vam hvala što ste nam e, izložili neka od ovih pitanja, a možda možete odgovoriti i neka od mojih pitanja, a to vam može i vama pomoći e, dugoročno jer možemo staviti veći pritisak na nacionalne vlade kako bi olakšali i vaš posao. Hvala gospođo. Hvala Foster. Gospodin Taylor. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala gospodine Brennan na vašem izlaganju. Imam tri pitanja s moje strane. Pitam se kao prvo možete li nam e, dati bilo kakve primjere suradnje između Eurokontrola i ASE. Imate li kakve konkretne primjere suradnje između te dve organizacije? Drugo pitanje je e, vaš organogram pokazuje da imate osoblje koje je odgovorno za aspekte zaštite okoliša u odnosu na zrakoplovstvo. Možete li nam dati nekoliko konkretnih primjera e, aktivnosti mjera koje ste e, poduzeli kako biste smanjili emisije vezane za klimatske promjene posljednje godine. I konačno pitanje bi bilo e, dosta ste govorili o kašnjenjima koje su iskusili putnici. Jeste li izmjerili vašu uspješnost u odnosu na e, Poštovanje, poštovanje zahtjeva ili prigovora putnika poslje, posljednje godine. Dakle, e, koliko ste njih riješili u posljednjim godinu dana? Gospođa Dematu, imate riječ. Hvala, e, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestitelju e, gdje se potvrdilo da imamo veliko povećanje prometa 2018. godine i da je posljedica toga e, bilo i povećanje srednjih kašnjenja i smanjenje kapaciteta ponude. U odnosu na jedinstveno europsko nebo e, to stvara određene zabrinutosti, posebno kada se radi o budućem razdoblju. Željela bih vam postaviti neka pitanja u tom smislu. Kao Eurocontrol, koje mjere e, predlažete? Možete li to detaljnije reći? Što, predva, što predlažete komisiji da smanji e, to povećanje prometa i smanji prosječna kašnjenja? E, koje su vezana uglavnom za e, kontrolne centre kontrole e, zračnog prometa u Francuskoj i Njemačkoj. Je li postoji potreba da se poveća osoblje provajdera u Europi jer oni moraju sudjelovati kako bi riješile taj nedostatak kapaciteta. A isto tako smo zabrinuti jer mislimo da trka prema poboljšanju učinkovitosti troškova može imati negativne posljedice na sigurnost i učinak na zapošljavanje. U tom smislu smatrali Eurokontrol da se treba, da treba na neki način e, skupiti sve centre za e, zračnu kontrolu ili trebamo li brzo završiti e, sa, e, sa jedinstvenim europskim nebom? Hvala, gospođa Hvala, Hvala, hvala gospođo predsjedateljice, hvala Eman na vašoj poruci. E, mislimo da je ona izuzetno važna i čujemo da će, sada smo u studenom 2018. i nadam se da sljedeće godine nećete reći, rekao sam vam. Naravno, vi ste nam pre, izložili izazove i pokazali u kojem smjeru trebamo ići mi se suočavamo i sa novim izborima sljedeće godine, s novom komisijom i to bi moglo biti vrlo frustrirajuće jer želimo to sve obaviti. Sada je ovo vrijeme kada ćemo imati jedno razdoblje neaktivnosti. Nadam se da će tijekom rumunjskog predsjedanja gospodin Marinesko odstaviti pritisak Mislim da je važno to reći i građanima i iskoristiti tu mogućnost i reći da govorimo mnogo o granicama, o ukidanju granica na kopnu, ali imamo granice i na nebu i trebamo puno veću suradnju u tom području, posebno zato jer imamo sve te izazove, gospodarski izazov, izazov zaštite okoliša, ja imamo i e, problem sigurnosti i vlastitu mi smo u ovom odboru imali jedno izvješće u odgovor na, kao odgovor na strategiju komisije e, i vidjeli smo da postoji nedostatak kapaciteta. E, je jasno e, da treba regulirati i output e, pružatelja usluga. Možda možete to razraditi, ali mislim da je jasno kojim putem idemo i što trebamo učiniti trebamo u ovom parlamentu učiniti da se to čuje staviti pritisak na komisiju i vijeće da to krene što brže naprijed. Hvala što ste došli i hvala vam na vašem radu. Hvala gospođo Klin, gospodine Brennan. Hvala na ovoj prezentaciji i istina je da se nameće više pitanja. Kao prvo, što se tiče klime, i sami kažete da ako nešto ne učinimo, ako nemamo usklađenu akciju, situacija bi mogla biti stvarno katastrofalna, više nego katastrofalna. Dakle, ovo je poziv na uzbunu. Kažete ako e, nešto ne učinimo, imat ćemo povišenje cijene gorova od 15 do 20%, a istovremeno imamo demokratizaciju e, putovanja zrakom. Potrošači putuju za 20 eura. Ovdje se postavlja pitanje cijene. Kako? E, ovom, ovim upravljati? Zar ne bi smo trebali imati novu politiku oporezivanja? Smatram da oni koji najviše zagađuju, da se trebaju e, prilagoditi. I ako razmišljamo o tome što učiniti sa zrakoplovstvom, možda nam treba porez za tu gorivu, kerozen. Drugo pitanje je jedinstveno e, europsko nebo. Gospodin Marijenesku je tu e, to vrlo dobro rekao. Naravno da jesmo za zajedničko jedinstveno europsko nebo, jer to je način da se optimiziraju cijene. Međutim, države članice e, to spriječavaju. Kakva je vaša uloga u odnosu na države članice? Odlazite li razgovarate s njima, pokušavate li ih uvjeriti, jer ovo što ste nam dali je vrlo zanimljivo, ali istovremeno e, to je stvarno e, vrlo zabrinjavajuća situacija. A drugo pitanje, ono što mene zanima, to je što se događa s Brexitom. Jer ako nema dogovora, vi ste eurokontrol i ako imamo britanske avione koji e, ne e, imaju pravo preljetanja. Kako ćete upravljati eventualnim ne dogovorom e, s Brexitom? Evo, možete odgovoriti na sva pitanja koja sam postavila. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dobro. Možda bih mogla započeti sa gospodinom Marineskom i njegovim pitanjem. Iskreno govoreći moram reći da se slažem sa svime što ste rekli. Ne mislim da postoji ništa što je značajno, a što e, bih mogao se protiviti tome. E, bio je mnogo proaktivan i e, pomagao nam je svim, svih tih godina. Možda ću preskočiti na posljednje pitanje. Koja je naša uloga? Eurocontrol je u vlasništvu država članica i Europsko države Europske unije zapravo kontroliraju većinu eurokontrola, zato i imate kontrolirajući interes u eurokontroli. Međutim, s obzirom da je to pao na europsko, mi uključujemo tu i Tursku, Ukrajinu, Balkan, zato što zračni promet ide u ta područja i sve te države imaju E, sve, obuhvatne zračne e, sporazume sa nama i mi smo neka krovna organizacija. Financiraju nas zrakoplovne kompanije, ali kontrolira nas država članica. Dakle, e, svi, sve su članice članice naše organizacije. Ako mogu nastaviti na i odgovoriti na pitanje gospođe Foster o tehnologije. Tehnologija nam omogućava da radimo što radimo, ali to nije jedino rješenje. Ne postoji jedno rješenje za sve. Da, pomoći će, ali radi se o tri ili četiri godine prije nego što napravimo nešto značajno s tehnologijom. Moramo e, organizirati programe prometa jer sva pitanja zaštita okoliša jest da ovog ljeta smo išli na sve strane međutim moramo vidjeti ravnotežu E, nudi recimo Brussels Airlines. Da li Brussels Airlinesu e, e, nudimo 90 minuta kašnjenja u slotu ili mu dajemo mogućnost da leti na 19.000 stopa što je dosta neučinkovito. Dakle, kada se radi o pitanju kašnjenja, oni će e, odlučiti da krenu odmah, ali to nije dobro za okoliš. I zato kada se radi o e, jednom e, porezu koji plaća onečišćivač, ko je onda onečišćivač? Je li to NSP koji ne daje kapacitet ili zrakoplovna kompanija? Moramo jasno to reći. I zato pitanje programa uspješnosti koje je postavljeno E, što se mene tiče, mislim da taj program uspješnosti mora imati jednu ravnotežu između učinkovitosti e, i e, troškovne učinkovitosti i uspješnosti. Mislim da moramo mjeriti rezultate i moramo nagrađivati NSP-ove koji su uspješni i sankcionirati one koji to nisu. To se radi u svakoj drugoj industriji, kao što je električna energija i slično. Druga stvar koju sam želio reći, postavljena su mi tri pitanja. Uglavnom, mogu li reći koje mjere e, smo poduzeli u odnosu na poboljšanje sustava. Kao prvo što trebamo učiniti po mom mišljenju jest da moramo prihvatiti da europski sustav je u stvari europski sustav. E, individualno, individualni propisi e, zemlja po zemlje je u redu, ali nešto ih mora okupiti. I ja promičem e, jačanje upravitelja mrežom. Mi smo upravitelj mrežom imenovani komisijom i vijećem ministara. Međutim, moramo ojačati tu mrežu kako bi bili neka vrsta komandnog centra kao u SAD-u, kako bi mi mogli usmjeravati promet kuda on treba ići. Bilo je tu i pitanje trebamo li imati konsolidaciju pružatelja e, zračnog prometa. Mislim da to nije moguće postići, niti da ćemo dobiti tu bitku na političkom planu moramo pogledati jedan e, pristup od zgora prema dolje, jedan pristup mreže i onda svaka zemlja mora vidjeti što može učiniti. Mi smo e, dali e, ovom pristupu od zdola prema gore 20 godina da funkcionira, ali nije funkcionirao. Pitanje aspekta zaštite okoliša je postavljeno. Ja se brinem jer industrija je postala učinkovitija u tome. Daću vam primjer onoga što radimo. Kao prvo mi podržavamo inicijativu inicijativu Korsija e, koju poduzima i kao e, i dajemo informacije vladama i u svakom planiranju e, leta mi stvaramo rute za NSP. Imamo isto tako procjenu učinka zaštite okoliša pokušavamo isto tako e, smanjiti i buku u zajednicama ali je to vrlo teško postići jer e, postoji pritisak na kapacitet ako riješimo kapacitet onda ćemo lakše riješiti i probleme vezane za okoliš još jedno pitanje je bilo što radimo sa pravima putnika e, da mi pružamo mi nismo agencija koja je odgovorna za to, prva stvar, međutim mi pružamo e, dosta potpore gdje nacionalne agencije kao UCAA, e, to je e, zračna kompanija koja nam se obrati, mi ćemo se baviti svakog dana sa nekoliko pitanja, dajemo mišljenja o razlogu kašnjenja, klasificiramo kašnjenja, kodificiramo ih i imamo ured za statistiku koji to radi. I konačna stvar koju bih želio spomenuti je pitanje Brexita. Eurokontrol ima jednu prednost, jedinstvenu prednost, a to je da Ujedinjena kraljevina nije u eurokontrolu zato što smo širi od Europske unije. Mi zapravo e, vrlo e, dakle mi ćemo i dalje surađivati s njima međutim moj kapacitet moj problem kapaciteta e, će se riješiti preko noći ukoliko dođe do hard Brexita i nema sporazuma između Europske unije i E, Ujedinjene kraljevine. Međutim, mi surađujemo sa e, Ujedinjenom kraljevinom. Što se tiče ASAP-a, nedavno smo sklopili s ASAP-om jedan e, sporazum o suradnji. ASA su zapravo propisi o sigurnosti i ASA to radi. Međutim, mi ih podržavamo, oni rade vrlo blisko sa izvršnim direktorom. Mi smo Europa je slična kao i druge zemlje. Imamo nacionalno tijelo koje je komisija, onda imamo regulatora e, sigurnosti e, ovaj, koji se bavi sigurnošću kao EASA i onda imamo ATM, a to je Eurocontrol. Mi smo pokušali e, ojačati suradnju s komisijom, podržavamo snažno Europsku uniju, ali suočavamo se s krizom. Sljedećeg ljeta ćemo imati vrlo tešku situaciju. Išao sam nedavno na jedan sastanak eh, gdje je jedna mlada majka iz Lidza sa dvoje male djece eh, dvije godine štedila da ode eh, na praznike i sada je imala pet sati kašnjenja da ode u Palma de Majorku. To jednostavno nije prihvatljivo. Dakle, ima mnogo ljudi koji su odgovorni. Mi u Eurokontrolu, isto tako organizacije o zračnog prometa su odgovorne, ali i socijalni partneri su odgovorni. Jer ako kontrolori leta e, da su radili malo više u ljeti i možda uzeli praznike u drugom dijelu godine, mogli smo pružiti mnogo više kapaciteta. Međutim, međutim znamo da tu postoji socijalna dimenzija i to je vrlo teško. Nadam se, gospođo predsjedateljice, da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala na prilici da dođem ovdje. 3. E, prosinca ću biti na vijeću ministara i tamo ću imati prezentaciju i tražit ću i njihovu potporu da podrži i e, gospodina Marineskova. Postoje dobre inicijative iz ove dvorane i mislim da je vrijeme da poduzmemo neke mjere. Hvala, puno hvala. Hvala na ovome što ste rekli. To nam omogućuje da e, stvarno hitno e, usvojimo akcijski plan jer sami ste rekli da je stvarno krajnji trenutak da e, dobijemo alate koji su učinkoviti i primjenjivi i koji će se primjenjivati. U svakom slučaju zahvaljujem što ste došli e, i mm, želim vam puno uspjeha tijekom sastanka u vijeću 3. prosinca. Morate pokazati u kolikoj mjeri je naša suradnja doista ovdje e, neizbježna i prijeko potrebna. Hvala što ste došli na naš odbor i e, vrlo, kažem vam, vidimo se uskoro. Drage, dragi kolege, stvarno mi je žao, ali evo došlo je do kraja e, našeg današnjeg rada. Vidimo se 3. prosinca od 15 sati u Briselu. Hvala svima, hvala prevoditeljima. Vidimo se uskoro, hvala.